Bon, mes chers collègues. Poštovane kolege. Et eh, les Italiens, là. Napolitain, euh, Sicilien. Euh... Molim Italijane da zauzmu svoje mjesta. Grazie mille. Hvala lijepo. Bon, je vous rappelle que nous avons reporté au mois de novembre la discussion kao što znate, za 11. mjesec smo odgodili raspravu o tehničkim mjerama, o tome smo govorili jučer, što znači da danas imamo samo jednu točku na dnevnom redu, a to je radionica o rekreacijskom ribolovu. Podsjećam vas da je naš odbor, ne, ispričavam se, prije toga imam jednu informaciju, jedno obavještenje. Svi ste toplo pozvani večeras u 18.30 e, u salon za članove zastupnike kako biste kušali neke riblje proizvode. E, to je financirao Europeš, a e, ja sam pokrovitelj tog domjenka. E, molim vas da dođete, dakle u 18.30 u restoran za zastupnike. Toliko o tom obaveštenju, a e, naš odbor je zatražio od resornog odjela B da organizira radionicu o rekreacijskom ribolovu. Ova studija je izrađena od strane četiri e, instituta, dakle u kojem su sudjelovale e, različite države članice. Imamo Asti Teknalije iz Španjolske, Cefas iz Vjedinjenog kraljestva, Tunen OF iz Njemačke i Norveški institut. Vi ste dobili tu studiju, e, preko e-maila. Na samom početku ćemo govoriti o e, sociogospodarskim prednostima i ekološkom utjecaju e, e, rekreacijskog ribolova i malog obalnog ribolova. Imat ćemo dakle četiri izlaganja nakon kojih ćete moći postaviti pitanja i tako ćemo moći imati raspravu. Sada želim pozdraviti E, naše prve govornike, e, najprije gospodina e, Kjerana Hajdera iz skupine CEFAS. Izvolite. Good morning. Can everyone hear me? Very good. Možete me čuti svi? Dobro. Najpša hvala predsjedniku odbora i svima što su došli na ovaj skup drago mi je što imamo mogućnost razgovarati i predstaviti naše izvješće o morskom rekreacijskom ribolovu i malom obalnom ribolovu za osobne potrebe. Kao što je to već rečeno, tu se radilo o suradnji 11 znanstvenika i četiri različita instituta sa različitim, doista različitim vještinama. Ja ću vam samo predstaviti o čemu će biti riječi. Imaćemo dakle kratki kratko predstavljanje projekta. Ja ću samo predstaviti dakle kolege. Imamo je Stanis Mergeza iz Astija koji će govoriti o karakterizaciji, odnosno definiranju tih vrsta ribolova, tko što radi. Zatim Raul Preleso govorit će o gospodarskom i socijalnoj vrijednosti. Zatim ja ću govoriti o utjecaju na ribarske, e, na ribne stokove. Onda ćemo govoriti o utjecaju na okoliš. To će govoriti gospodin Here's Trelov iz Tunen instituta, a onda ja, nas dva ćemo govoriti, predstaviti ključne preporuke i e, rećemo kako doživljavamo da sljedeći je. Dakle, imamo rekreacijski ribolov koji se u raznim dijelovima svijeta priznaje i u kojem sudjeluju brojni ljudi. To se koristi za razonodu, sport, troše se milijarde i e, tu se lovi velike količine riba. Što se tiče malog obalnog ribolova za osobne potrebe, to je mali dio prihoda, slabo se prodaje i malo se u biti zna o ovom malom obalnom ribolovu i taj nedostatak informacija utječe na našu mogućnost upravljanja ribarskim stokovima i trebamo vidjeti kako maksimizirati socijalni i gospodarski utjecaj eh, na ribarske stokove. Europski odbor Europskog parlamenta za ribarstvo je priznao da je to važno za analizirati i definirati. Dakle, ciljevi ove studije bili su opisati eh, ciljne vrste u šesto europskih eh, morskih područja Baltik, sjevernoistok, jugoistok, Crno more, sredozemlje i ne mogu se sjetiti zadnjeg područja, ali sigurno je u izvješću koje ste dobili. Nadali smo se analizirati i kvantificirati socijalne vrijednosti, e, aktivnosti i gospodarsku vrijednost ovih gospodarskih aktivnosti i onda iznijeti procjene o stokovima, da li nam treba smanjenje stokova, minimalnu veličinu, e, slučajni ulov ili nešto drugo, prije nego što sagledamo utjecaj na okoliš, možda e, da vidimo dakle, kako to može dalje utjecati. Imajući to na umu, htjeli smo definirati i definirati količine e, rekreacijskog i malog globalnog ribolova u Europi i to ćemo napraviti kroz pet ciljeva. Prvi je definirati, drugi vidjeti koje su vrijednosti toga svega, treće vidjeti koji su stokovi, četvrto utjecaj na okoliš i peto iznijeti preporuke za ubuduće. Dakle, kao što je rečeno, ovdje smo imali ekipu od 11 znanstvenika iz četiri različita instituta koji imaju doista različita iskustva i izazov je bio taj što je potrebno imati multidisciplinarni tim. Ne možemo tu samo koristiti biologe, već e, ljude koji su stanju napraviti analitiku, modeliranje, e, gospodarski pristup analizirati, ekonomski i trebaju nam ljudi koji razumiju koji su to sustavi u kojima radimo. Dakle, ja sam vodio u studiju ja vodim e, dakle ICIS u Ujedinjenoj kraljevini o rekreacijskom ribolovu i sa Herijem Strelionom e, predsjedam e, našim odborom u ICIS-u Estanis Muger za bravi se isto tako koordinacijom i stručnjak je za mali obalni ribolov i rekreacijski ribolov Raul Preleso član je STCF i objavio brojne radove o e, gospodarskom aspektu ribarstva. Onda tu su nas podržali brojni ljudi poput e, Kino Fertera i Simon Weltersbach koji je u svojim disciplinama. Dakle, tu imamo doista e, veliku, velik tim koji je bio potreban za ovakvu analizu. Dakle, bez duženja prećemo na ono što, do čega smo došli. Prva osoba koja će nastupati jeste Estanis Mugerza koji će govoriti o definiranju morskog i malogobalnog ribolova. Dakle, ime odbor za ribarstvo, gospodin Mugerza, želim vam dobrodošlicu, imate 10 minuta na raspolaganju kako biste nam sve to objasnili. Dobro jutro svima. Hvala vam što ste došli. Da, ja sam Estanis Mugersa iz instituta ASTI i kao što je Kilijan rekao, govorit ću o karakterizaciji, odnosno definiranju eh, rekreacijskog i malogobalnog ribolova. Evo, kako sam je strukturirao izlaganje, govorit ću o rekreacijskom ribolovnom moru definicije, karakteristika, kako se prikupljaju podaci. Reću nešto i o izdavanju ribarskih dozvola i uređenju toga. Zatim preću na mali obalni ribolov, definiciju karakteristike i iznijeti najvažnije dakle, preporuke kako unaprijediti poznaje o tim vidovima ribarstva i o gospodarenju. Dakle, definicija rekreacijskog ribolova na moru. Možete naći brojne definicije, no znanstveno gledano i zakonodavno gledano imamo dakle znanstvenu definiciju koju možete naći u FAO, u ICIS-u i one su temeljene na e, razlozima bavljanja tim aktivnostima, na primjer razmoda ili sport, opremi koja se koristi, e, e, o potrošnji i tako dalje. A to je bilo znanstveni pristup, a zatim zakonodavni, ovo smatra negospodarskom aktivnosti, često isključuje prodaju ulova i tu su naravno i konkretne oprem, e, zabrane što se tiče određenih vrsta opreme. No u ovoj studiji nismo vam predložili nikakvu definiciju ovog vrste ribolova, jer smatramo da ona koju koristi ISIS da je najbolja. I u toj definiciji pročitat ću vam je, kaže da se tu radi o ulovu ili namjeri ulova u akva, akva resursa, prvenstveno za razonodu i osobnu potrošnju. To podrazumijeva dakle, e, skupljanje, E, korištenje osti, mreža, vrša, udičarski ribolov. Dakle, moramo koristiti, evo, koristit ćemo ovu definiciju. Što se tiče karakteristika ovog vrsta, ove vrste ribarstva, kad bih morao karakterizirati ovako ribarstvo, rekao bih e, raznoliko. Jer različite platforme se koriste za ovu aktivnost, dakle neki, ga, neki to rade s obale, drugi koriste unajmljene brodice, i tu imamo i rekreativne ribare koji posjeduju vlastita plovila. Što se tiče opreme, isto je. Dakle, imamo veliku raznolikost. E, udičarski ribolov je najučestaliji, no ovisno postoje postoji mogućnost kupljenja, e, podvodnog ribolova, mreža, vrša, dakle i tu je dosta raznovrsna situacija. Zatim, što o vrstama? Pa postoje brojne vrste koje se e, love i ovisi o regijama, no vidimo da su brojne pridnene vrste e, da se love, to osobito vrijedi za sjever, e, Atlantsku obalu, Imamo brancin koji zatim atlantska skuša, ali tu su i e, ajkule, pelagijske vrste, zatim i e, kefalpodne vrste, beskičmenjaci, zatim, odnosno glavnošci. I to može imati veliki utjecaj na e, stanje stokova tih vrsta. Što se tiče broja, odnosno brojki su učestalosti ribarenja, prema našim procenama imamo 9 milijuna, otprilike 9 milijuna ribara u Europi i naravno brojke su različite, ovisno o zemlji. U Norveškoj imamo 1,25 milijuna ribara i e, stopa sudjelovanja 1,6, no Veliki su razlike između država, dakle ponavljam, Norveška je tu na prvom mjestu, ona ima 23% e, sudionika u svojoj populaciji, no evo, imamo i brojke po zemljama. Neke zemlje kao što su Španjolska ili Francuska imaju različite brojke o, ovisno o regijama, dakle razlika između Atlantske obale i zemlje. Zatim tu je i e, turistički morsko ribarstvo. Što ga tiče, tu nismo, priznamo da nismo napravili nikakve procjene, no savršeno je jasno da utjecaj ovakvog vida ribarstva u određenim zemljama može biti doista veliki. U izvješću možete vidjeti i neke informacije provedene, na primjer, u Irskoj ili Norveškoj. Dakle, postaje jasno da nam je potrebno više informacija o ovom turističkom ribarstvu jer e, utjecaj e, tog ulova može biti veliki, ali isto tako i gospodarski utjecaj naravno u ovim navedenim zemljama. Jedan od ključnih e, aspekata rekreacijskog ribolova je način prikupljanja podataka. U slučaju država članica Europske unije vjerojatno znate da imamo ovaj europski okvirni program prikupljanja podataka koji je počeo 2002. godine a trenutno imamo višegodišnji program koji je usvojen 2016. godine i informacije prema koje sve države članice moraju pružiti u okviru ovog, ove uredbe o rekreativnom ribolovu tiču se e, procjene ulova, ali to je obvezno samo za neke vrste, a Tu se radi Neke vrste treba nadzirati u rekreativnom ribarstvu koje je obvezno prethodnim procjenama imamo države članice koje nisu napravile nikakve analize stanja rekreacijskih e, ribolova. Ono što je obavezno jeste navesti podatke o procjenu ulova brancina, baklara, jegulje, skuše, kolje i lososa. No, u svakom slučaju mi ćemo biti pozitivni jer od 2017. do 2019. godine ove analize će biti provedene, tako da se nadamo da će 2019. godine e, biti unapređeno naše saznanje o ovim ovom e, vidu ribarenja, barem u europskoj razini, onda imamo i e, uredbu za nadzor 2009. gdje ulov stokova koji se oporavljaju moraju biti prijavljeni, ali to je e, zatim što se tiče ne članica Europske unije, moram, imamo također određene kontrole, evo imamo slučaj s Norveškom. Što se tiče izdavanja dozvola i pravila, nismo išli za duboko u ovom izvješću, ali vidimo da je jako nestalna situacija, neujednačena situacija u Europi, jer ako idete provjeravati dozvole za ribolov, vidite da nisu obvezne u brojnim zemljama, u nekima jesu, u trećima su obvezne, ali samo za određena područja i dakle nedos, nedosljedno je. Sve ovisi dakle o zemljama, o vrst, o isto što se tiče ograničenja korištenja određene opreme, ribolovne opreme, situacija je različita, dakle u nekim e, u nekim zemljama su samo dopušteni štapovi i udice, u drugima e, ništa, u trećima još više toga. Dakle, evo, ponovno je nedosljedno. Sada prelazimo na mali obalni ribolov i njegovu definiciju. Tu je dosta teško definirati mali obalni ribolov u Europi. Imamo neke definicije u studiji koje su vam stavljene na raspolaganje, no pitanje je da li se to koristi za e, osobne potrebe ili ne. Dakle, imamo definicije FAO-a iz Sjeverne Afrike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Afrike, jer oni su to najviše definirali. No, ono što se može definirati jeste udio prihoda od ovog ribolova, ali ne mislimo da je to praktična stvar. Zatim u EU nema nikakvih uredbi koje definiraju ovu vrstu ribolova, ali istina je da svi podaci koji dolaze e, iz ovoga trebaju biti e, uključeni u regionalne programe. Pokušali smo, evo, koristili smo Hrvatsku i kao e, studiju, jer u njihovoj nacionalnoj E, nacionalnom zakonodavstvu ribarstvu imamo četiri vrste ribarstva, gospodarsko, rekreacijsko, za, prehran, za vlastite potrebe i sportsko. Mali obalni ribolov razlikuje se od drugih jer se ograničava prvenstveno na udice i e, vrše. No, evo, 2009. 10. bilo je 12 tisuća E, plovila e, u okviru malog obalnog ribolova i tu ima i neke preklapanja sa malim obalnim ribolovom jer kao što je rečeno ova plovila su tamo nam se govorilo da e, ljudi koji se bave malim obalnim ribolovom prodaju svoj ulov, ali jednostavno nije bilo e, konkretnih podataka o tome, dakle to je predstavljalo veliki problem za e, analizu. No evo, imali su u svakom slučaju tranzicijsko razdoblje od dvije godine i trebali su poslije toga preći na e, sa malog obalnog ribolova na gospodarski ribolov. Što se tiče ulova, evo ne želimo baš previše inzistirati na brojevima jer nastojimo definirati ovo, ovaj ribolov i ono što smo vidjeli u ovom eh, u ovoj analizi Prevoditelji se ispričavaju, ali govornik ide sve brže i teško je sve uhvatiti. Ono što je jasno ovdje jeste da ako ima ikakvih eh, aktivnosti za vlastite potrebe, to se, dakle, malog obalnog ribolova, to treba pokrivati manja plovila. Dakle, od vidite da sve zemlje nisu pokrivene iz Europske unije, već neke i napravili smo segmentaciju ovisno o obimu, dakle vidite o dužini, vidite dakle da, da se ovdje ide do 12 i više od 12, a u zadnjem i broj plovila koje idu ispod 10 metara pokriva većinu zemalja, a u Grčkoj, Hrvatskoj, Portugalu vidite da e, količina plovila je jako velika, dakle utjecaj ovakvog ribarstva e, može biti veliki i na sociogospodarski e, na utjecaj. Želim naglasiti da ovdje e, mali obalni ribolov je i rekreativni ribolov. Ovdje želim reći da e, ovdje imamo dosta loše podatke u određenim slučajima i mislim da trebamo puno još raditi kako bismo saznali doista pravu situaciju jer nam nedostaje veliki broj informacija. A sada zadnji slajd tiče se preporuka. Dakle, rekreacijski ribolov je važna aktivnost i treba bi biti zajedno sa eh, gospodarskim ribolovom i akvakulturom. Trebamo imati um, sustavan, sustavno prikupljan podataka diljem Europe i i treba napraviti estimaciju za sve vrste, a ne samo obvezne vrste. E, izdavanje dozvola za ribolov bi pomoglo za nadzor i razumijevanje ovog sektora. I jako je važno da imamo jasno definiranje eh, što je pokriveno s ovim. Hvala. Hvala. A sada molim Rala Perleza da nam kaže sve o socioekonomskom eh, utjecaju ovoga. Gospodina Hajder? Ne, ispričavam se. <laughs> Ali vi ovdje predstavljate onda potpredsjednika ili supredsjednika odbora za ribarstvo. Jako mi je drago vas pozdraviti u toj ulozi. Ne, ne, ne, nije važno. Evo, ja ću pozvati gospodina Preleca. Dobro, ne u redu, shvatio sam da vi želite iskoordinirati govornike. Sve u redu. Monsieur Prelezzo, maintenant vous pouvez y aller. C'est y Allez-y. Monsieur ah. Prelezzo, donc vous avez 10 minutes. Imate deset minuta na raspolaganju, kao i vaš kolega. Dobar dan, dame i gospodo. Zovem se Raun Preleco i dolazim e, iz Acti Teknalije. Ja ću vam sada govoriti o gospodarskom utjecaju rekreacijskog ribolova na sva morska područja u Europskoj uniji. Pokušat ću ne govoriti predugo i pokušat ću e, ne biti dosadan sa prevelikim brojem brojki. Ali ipak bih vam htio objasniti što smo mi razmatrali, na koji način i reći vam do kojih smo zaključaka stigli. U svakom slučaju, e, sve podatke raščlanjene po zemljama možete pronaći u našoj cjelokupnoj studiji. A ja ću vam reći na kraju svog izlaganja koje su naše preporuke. Ono što smo pokušali učiniti u ovoj studiji je procijeniti gospodarski utjecaj e, rekreacijskog ribolova u EU. uniji. U EU uniji imamo različit ta morska područja koja su podijeljena i na zemlje članice i unutar zemalja članica i pokušali smo koristiti jednu posebnu metodu koju nazivamo e, input i output metoda. Htjeli smo vidjeti postoji li međusobna ovisnost između različitih gospodarskih grana u Europskoj uniji i na koji način rekreacijski e, ribolov se može raspodijeliti u različite gospodarske sektore i grane. Kada govorimo o e, troškovima, mislimo na troškove za plovila, za gorivo, za e, ribarski alat i tako dalje. Čini mi se da mi nedostaje jedan slajd, ali u redu. To, ovo je analiza koju smo pokušali eh, u kojoj smo pokušali koristiti tri multiplikatora. Prvi je izravni multiplikator u kojem smo izračunali povećanje potražnje. Zatim imamo eh, neizravni multiplikator koji se tiče izračuna potreba dobavljača i na koji način dobavljači e, ispunjavaju e, dodatne potrebe do kojih može doći na tržištu i na kraju imamo treći multiplikator kojim e, računamo povećanje potrošnje od strane dakle, potrošača. Kada e, obuhvatimo sve ove multiplikatore, imamo jedan opći multiplikator na kraju kojim izračunamo cjelokupni utjecaj, odnosno učinak rekreacijskog ribolova. O čemu tu govorimo, odnosno što činimo s tim rekreacijskim e, učinkom? E, to ćemo raščlaniti na tri dijela, ukupna proizvodnja, doprinos BDP-u i zapošljavanje. Dakle, to su tri osnovna dijela koja smo analizirali glede utjecaja rekreacijskog ribolova. Što se tiče ukupne proizvodnje, izračunamo e, vrijednost e, dobara i pruženih usluga u milijunima eura. Glede doprinosa BDP-u, ovdje smo uzeli u obzir e, isplaćene plaće, e, profit koji ostvaruju poduzeća, doprinose za e, plaće i povećanje kapitala. Također uzimamo u obzir i e, amortizaciju kapitala. A na kraju imamo dakle ovaj posljednji dio koji se tiče zapošljavanja i tu smo pokušali e, izmjeriti utjecaj rekreacijskog ribolova na zapošljavanje i ovdje smo zamislili da se radi o osobama koje rade cijelu godinu na puno radno vrijeme. Kako bismo izračunali sve ovo, morali smo prikupiti određene podatke, naročito podatke povezane uz troškove poslovanja u apsolutnoj vrijednosti, ali isto tako i rašlanjenost eh, ovih troškova po gospodarskom sektoru. Zatim smo uzeli u obzir strukturu gospodarstva u svakoj od analiziranih zemalja. Koristili smo e, slične matrice, input-output, e, a podatke za to smo dobili od Eurostata. Na kraju smo e, sve to izanalizirali, proučili podatke i dobili ono što mi nazivamo ukupnim učinkom. E, to možete vidjeti rezimirano na ovoj karti pred vama. Tu možete na vrlo slikovit način vidjeti kakav je gospodarski, ukupni gospodarski učinak ovog poslovanja po pitanju ukupne proizvodnje i zapošljavanja. E, što je ova plava boja tamnija, to je učinak e, veći, a i što je ova crvena točka veća, to znači da je stvoren veći broj radnih mjesta. Na koji način ćemo sada to račlaniti na različite regije? Evo, možete vidjeti na ovom slajdu da je e, Sjeverno more najveći doprinositelj za proizvodnju što se tiče e, BDP-a i zapošljavanja. A zatim dolaze sve ostale regije koje imaju e, sličan postotak između 14 i 19%, osim Crnog mora gdje je doprinos samo 2%. Ovdje valja naglasiti da je doprinos koji je izračunat za svaku zemlju utemeljen na određenim pretpostavkama u ovoj studiji i da naravno smo možda napravili i neke greške, da smo neke rezultate precijenili ili podcijenili i kada govorimo o e, poslovanju u različitim e, područjima uvijek dolazi do nekih manjih pogrešaka. To trebate uzeti u obzir. Ovo je definitivan rezultat do kojeg smo mi došli. po pitanju ukupne proizvodnje u Europi. Imamo 10 milijardi, 10,5 milijardi eura, 8,5 milijardi za Europsku uniju, 4 milijarde doprinosa PDB-u i zapošljavanje u vrijednosti od 100.000 ljudi zaposlenih na puno radno vrijeme. 100.000 za Europu, a 85.000 otprilike za Europsku uniju. Dakle, to je rezultat ove naše studije. Na koji način sada izanalizirati ove rezultate? mogli bismo analizirati dati doprinos e, rekreacijskog ribolova PDB-u i onda vidimo da 46% izravnih troškova se pretvara u doprinos BDP-u sa određenim naravno razlikama 33% u Irskoj to je minimum i 55% u Njemačkoj to je e, maksimum do kojeg smo mi došli. Dakle, radi se o izravnim troškovima koji se pretvaraju u doprinos BDP-u. Zatim, uzimamo u obzir troškove koji su e, potrebni za financiranje zapošljavanja. U Europskoj uniji imamo otprilike 49 tisuća eura troškova za jedno radno mjesto, ali tu također imamo e, razlike u državama članicama u prosjeku Europskoj uniji je 47 e, tisuća, a u Estoniji, na primjer, imamo 19 tisuća, u Danskoj 63 e, tisuće eura za financiranje jednog radnog mjesta. To je maksimum koji je izračunat. Što se tiče samih procjena, pokušali smo učiniti sve što je u našoj moći da dođemo do najtočnijih podataka ali naravno neki su sigurno i e, podcijenjeni, naročito za Crno more, jer nam tu nedostaju pouzdani podaci za relevantne zemlje. Još nešto što nas je što nam je neomogućilo da dođemo do točnih podataka je to što e, podaci do koji smo došli nisu nužno usklađeni i da nismo imali e, iste e, vremenske rokove za dostavljene podatke pa nismo znali da li nešto što smo procijenili za jednu godinu može zaista predstavljati trend za više godina. Postoji velika varijacija u broju ribara u ovim zemljama i taj broj se može jako mijenjati iz godine u godinu. Na kraju, mislim da ovo trebamo sve sagledati iz jedne opće perspektive, e, te brojke o kojima smo govorili, sto tisuća radnih mjesta ili 5 milijardi eura doprinose BDP-u, možemo se zapitati što zapravo to konkretno znači. E, po pitanju gospodarstva u Europskoj uniji, to znači 0,07 posto tog gospodarstva. A glede troškova, to je e, jednako troškovima za olimpijske igre organizirane u Londoru 2012. godine. E, također, proizvodnja je e, jednaka doprinosu kojeg dobijemo iz golfa, na primjer, u Europskoj uniji, a što se tiče zapošljavanja to odgovara e, četiri radna mjesta u Europskoj uniji. Imamo i nekoliko preporuka. Najprije trebamo pokušati prikupiti podatke, kao što sam rekao, e, malo čas imamo dosta heterogene podatke za neke države ih nismo nikako ni dobili, a za neke smo dobili podatke, ali e, bez vremenskih serija te ih nismo mogli koristiti. Mi smo razmotrili jedino gospodarski učinak u lancu vrijednosti, no postoje i drugi učinci rekreacijskog ribolova, na primjer na zdravlje. To je e, jedna aktivnost koja je povezana sa eh, aktivnostima koje se savjetuju ljudima za dobro zdravlje, za opuštanje i tako dalje, tako da mislimo da je tu učinak jako pozitivan. Hvala najljepša, gospodine Prelezo, a evo sada će vaš kolega predati riječ sljedećem govorniku. U redu, ja se ispričavam što sam malo čas ja najavio sljedećeg govornika bez vaše dozvole. A sada e, ću ja održati još jedno izlaganje o utjecaju rekreacijskog ribolova na stokove e, riba. E, I na tome je radio moj kolega Zakari kao i neke druge kolege iz ove ekipe. Moramo vidjeti koliko je važnost rekreacijskog ribolova, procijeniti koji je učinak tog ribolova na stokove, govorit ćemo ovdje naravno o e, brojevima i o uklonjenim stokovima, bilo onim koji se nalaze na kopnu sada ili onih koji su ulovljeni u rekreacijskom ribolovu ili u gospodarskom ribolovu te su kasnije odbačeni. Također e, moramo vidjeti na koji način tumačiti rezultate, a e, na kraju izlaganja ću vam dati i neke preporuke. Mislim da je važno spomenuti e, značaj rekreacijskog ribolova u kojem imamo velik broj ljudi, ako imate milion e, ribara koji godišnje e, jednu kilu e, ulove, to je ogroman, ogromna količina na kraju godine pomnožena sa tolikim brojem ribara. Dakle, govori se o velikim količinama ribe. Znamo da u nekim državama članicama postoje veće količine odbačene ribe i to utječe na e, Europski fond, e, naročito sjeverni stok brancina, 27% ukupno odbačene ribe e, ali problem je taj da vrlo često postoji izuzeće rekreacijskog ribolova iz procjene stokova zbog nedostatnih podataka ili saznanja i to je nešto što može ugroziti upravljanje e, ovim stokovima na održiv način jer se uzima u obzir samo prirodni mortalitet e, riba. A mi bismo mogli reći da postoje određeni stokovi kao što je na primjer e, bakalar ili brancin koji su važni u rekreacijskom i gospodarskom ribolovu i moramo vidjeti na koji način što bolje upravljati stokovima ovih riba u ova dva različita ta e, ribolova. Trebamo procijeniti najprije utjecaj rekreacijskog ribolova. Na koji način? Mi smo pokušali prikupiti podatke za stokove svih vrsta koje su obvezatne u okviru prikupljanja podataka i e, vidjeti kakvo je stanje stokova E, mi smo htjeli dakle usporediti e, razinu stokova e, na cjelokupnoj razini, a ne po vrstama. Što se tiče rekreacijskog ribolova, prikupili smo informacije o ulovljenoj ribi, odbačenoj ribi i što se dešava s tom odbačenom ribom nakon što se ona vrati u more, da li ta riba umire ili ne E, također, što se tiče gospodarskog ribolova, uzeli smo u obzir podatke o ulovu i odbačenoj ribi. Svaki put kada nismo imali točne podatke, pokušali smo e, na neki način e, na osnovu nekih drugih podataka procijeniti utjecaj rekreacijskog ribolova. Kao što je rekao i moj kolega, iz nekih zemalja nismo dobili nikakve podatke, ali pokušali smo uz podatke s kojima raspolažemo e, na najbolji mogući način procijeniti stanje stokova u svim zemljama koristeći na primjer prosječnu težinu ulova i e, procenat odbačene ribe od strane svakog ribara. Ovdje e, dakle moramo e, reći da smo radili slobodnu procjenu za više od 50% stokova. Neizvjesnost u ovim procjenama je zaista visoka i nakon toga smo usporedili procentalno doprinos rekreacijskog ribolova i gospodarskog ribolova eh, u eh, cjelokupnoj odbačenoj eh, ribi. Također smo pokušali procijeniti u kojem smjeru idemo, jesmo li na neki način precijenili ili podcijenili ulov. Ono što možemo vidjeti E, na ovom slajdu su, e, je odbačena riba u e, tonama. Nismo imali dovoljno podataka za sve. Što se tiče brancina, bakalara, jegulje, skuše, kolje i lososa, tu smo za imali kao što možete vidjeti za brancin 420 tona za e, bakalar e, smo imali još e, veću razinu. Sve to ovisi naravno od stokova za jegulju. Obično imamo nisku razinu za skušu. Brojke mogu djelovati visoke, ali proporcionalno to nije tako visoka razina. Vidjet ćete to na sljedećem grafikonu. Dakle, na kraju smo primijetili da imamo između 50 e, i 4 e, 4,5 e, tisuće tona odbačene ribe. Ovdje sada možete vidjeti usporedbu e, na primjer crnom bojom smo označili rekreacijski ribolov, a sivom bojom gospodarski ribolov. Vidjet ćete da za većinu vrsta u gospodarskom ribolovu odbačena riba e, je u većim količinama. E, tu smo uzeli u obzir i doprinos biomase za E, bakalar, na primjer, između 2 e, i 15% e, odbačene ribe u rekreacijskom ribolovu, mnogo veća razina u gospodarskom ribolovu. Tako da možemo zaključiti iz ovoga da zaista oprezno moramo tumačiti sve ove brojke. No, općenito ono što želimo reći je da ako pogledate ove grafikone, vidimo da rekreacijski ribolov zaista mora biti uzet u obzir u procjeni stokova za određene vrste e, riba. E, što se tiče dakle, ovih procjena, imamo e, neke neizvjesnosti u, za određene vrste koje smo možda precijenili i podcijenili, ali ovo nam može ipak ukazati na učinak koji e, ovaj ribolov ima na stokove. Ovo nije prava procjena, to moramo zaista e, priznati kako bismo shvatili e, kakav je pravi utjecaj, morate napraviti cjelokupnu procjenu stokova. E, mi možda nismo ovdje uzeli u obzir malu ribu, rekreacijskom ribolovu koja također može imati utjecaj na stokove drugih riba i to se treba uzeti u cjelokupnoj uzeti u obzir u cjelokupnoj e, proizvodnji. Ali ovo su pokazatelji koji bismo trebali uzeti u obzir i koji bismo trebali e, ne zanemariti kada radimo procjenu stokova određenih vrsta e, riba i kada procjenjujemo e, mortalitet riba. E, imamo također i informacije rašlanjene po zemljama koje smo ovdje, koje smo naveli u našoj studiji u skladu sa raspoloživim podacima. Što se tiče e, Mediterana i Crnog mora, većina stokova koje smo mi razmatrali su stokovi iz Sjevernog Atlantika i vrlo teško je napraviti usporedbu između rekreacijskog i gospodarskog ribolova e, na sredozemlju jer e, ne raspolažemo s podacima. Što se tiče rekreacijskog ribolova, to je najčešće sezonski ribolov, ali tu također imamo i e, pokušaj procjene e, ulova rekreacijskog ribolova u e, projektu Seas Around Us, ali u svakom slučaju u Južnoj Europi zaista nam nedostaju pouzdani podaci. Ipak smo na kraju izvukli određene preporuke E, nedostatak podataka na Sredozemlju i Crnom moru je nešto na čemu se treba e, raditi, e, naročito što se tiče odbačene ribe jer to utječe na održivost ove vrste ribarstva i na procjenu stokova. Moramo znati također što se dešava sa onom ribom koja se vrati u more, da li umire ili ne i Pretpostavljamo da bi ovdje prioritet što se tiče vrsta za rekreacijski ribolov ovdje bio e, za e, brancin, bakalar, e, jegulju i tako dalje. Dakle, tu vjerojatno postoje velike razlike u različitim zemljama članicama. Hvala. Hvala vama. Sada će dr. Harry Strelov iz instituta Tunen uzeti riječ. Govorit će nam o Baltičkom moru. Gospodin Strelov, izvolite, imate riječ. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Da, mi smo čuli puno toga o utjecaju rekreacijskog ribolova na moru. Jedan od tih je zapravo hvatanje ribe, ulov ribe, i to utjecaj na stok i na biomasu stokova. Postoje neki drugi utjecaj na okoliš kad je riječ o rekreacijnom ribolovu na moru. Sa svojim autorima želim prezentirati ove nalaze. E, očigledno je da postoji čitav niz utjecaja a jedan je selektivni ulov koji zapravo znači da se smanjuje opseg izobilja, s druge strane imamo učinak dakle stokova, utjecaja na stoka koji se ne događa osim u nekim divnim vrstama. Međutim, e, postoji se usredotočiti na ove utjecaje na okoliši u sredini na razini na nacionalnog i nacionalnog utjecaja na različitim i čak regionalnim i transnacionalnim razinama kao što sam rekao. Dakle, kako smo pristupili? Pristupili smo da smo zapravo proučili e, literaturu, pogledali što sve stoji u svijetu na raspolaganju koji se u tiče upravo utjecaja na okoliš e, rekreacijnog ribolova, onda smo analizirali, pogledali prioritete, te učinke i isto tako kriterizirali ih na visoki utjecaj, e, srednji utjecaj i niski utjecaj. Nekoliko kriterija koje smo primijenili, to je zapravo visok rizik s jedne strane koja ima visok učinak, drugi kriterij je bio je skaliranje e, prostora, dakle da li to na lokalnoj razini, regionalnoj ili na međunarodnoj razini. Treći kriterij je bio učinak reverzibilnosti, to jeste da li učinak skroz ovaj e, utjecaj se može povratiti. I zadnji kriterij je bio kompleksnost samih metoda upravljanja. Da li je to jednostavna metodologija koja se može prilagoditi kako bi se ovi ovaj utjecaji e, spriječili ili su to kompleksne mjere. Također postoje izazovi na koje smo naišli. Jedan od njih je bio da postoji zaista mnogo literature koje se međutim tiče isključivo slatkovodnog dijela i e, u slatkovodnom području. Dakle, taj dio se ne može prenijeti jedan naprema jedan na morski prostor. Drugi izazov, to je znači pritisak i utjecaj koji se događaju, zapravo su nepoznati. Postoji mali broj studija koje zapravo mjere utjecaj u samom okolišu i stoga možemo zaključiti da postoji veliki nedostatak u znanstvenoj literaturi. Treće što moramo kazati, teško je e, razlagati e, gospodarski ribolov od malog obalnog ribolov, sportskog, rekreacijskog, primjerice buka koja dolazi od rekreacijskog ribara i njegovog e, plovila s jedne strane ima naravno utjecaj, ali postoje neke drugi izvori buke, recimo od rekreacijskih e, običnih e, brodica i ostalih utjecaja i teško je razlikovati ove izvore buke i raspodijeliti ih. Stoga generalno možemo kazati da postoje potreba za novim studijima kako bismo imali mogućnost donošenja politika. Kao što sam rekao, mi smo e, govorili o utjecaju visokog, e, srednjeg i niskog rizika. Dva visoka utjecaja koja se tiče sameg e, utjecaja kao takvog nemogućnosti reverzibilnosti te upravljanje za dakle, prostorno uređenje i koje su na međunarodnoj razini, prije svega je bilo živi mamac. Dakle, mnogi ribiči koriste živi mamac, to je uobičajeno, a to je zapravo jedno veliko tržište živog mamca oko svega ovo koje se okružuje. Znači, postoje intenzivna i isto tako neintencionalno se spušta e, dakle, strane vrste u okoliš ili se prenose paraziti i bolesti. Postoje čitav niz studija koje pokazuju utjecaje u slatkovodnim okruženjima, ali jako mali broj studija koji se bavi morskim, odnosno utjecaju na more upravo živih mamaca. E, drugi e, isto tako važan i, i visok utjecaj je e, da upravo olovo i ostale e, e, dakle, oprema koja se koristi kada izgubite ovaj ribelni alat, vi time otpuštate zapravo olovo koje može izazvati teške utjecaje. Što se tiče dakle, samog utjecaja olova u morima, apsolutno nema nikakvih istraživanja niti saznanja o tome koliki je on. Što se tiče ovih srednjih, e, dakle, okolišnih e, utjecaja, dakle, kada je riječ o njima, e, to je poredni ulov, dakle usporedi ulov kada govorimo o ribićima koji na neki način ribare, onda se love tu i neke zaštićene vrste. Te ribe možemo pustiti, one mogu biti puštene bez ozljeda, međutim ako postoji mortalitet nakon puštanja, onda imamo isto tako i smrtnost ovih riba koje su puštene. Također isto tako imamo pored nilos koje se događa kroz meže stajačice, e, koje rekreativno aktivno puštaju te mreže stajačice, međutim postoji sektori koje u nekim državama je to dozvoljeno i imate čudan problem da imate e, slučajan e, ulov i e, morskih, dakle i što se tiče ptica i što se tiče nekih drugih vrsta koje su zaštićene. Još nešto što smo klasificirali kao srednji utjecaj, a to je dakle korištenje mamaca eh, koje se koriste i kukci, eh, beskralježnjaci, oni mogu naravno smanjiti i eh, naravno korištenje samih bentičkih organizama što se smanjuje dakle i mogućnost korištenja za morske ptice. Čitav niz utjecaja koje smo smatrali niskim, niskim zbog toga što se oni događaju na lokalnoj razini, oni su reverzibilni i upravo se lako njima upravlja na lokalnoj razini. Jedan je bio skupljanje mamaca, dakle ribiči koji sami skupljaju mamce, drugo je otpad, dakle prije svega kad je riječ o plastici koja se koristi, ali postoji čitav niz dakle plastič, izvora plastike kad je riječ o mamcima plastične vrste, da isto tako imate zaplitanje mreža ili izgubite na neki način ovaj plastični mamac koji koristite. Također utjecaj samih čamaca, dakle motorni čamci mogu isto tako utjecati na vegetaciju i na morsku travu, što se smatra manjim utjecajem na okoliš, te isto tako buku, koju sam već ranije spominjao, koji naravno ima utjecaj na ribu, ali moramo ih razlikovati od drugih izvora buke. Te isto tako uznemiravanje, naravno, ako idete na obalu i izlazite sa svojim čačima, tada ćete e, izazvati da i ptice polete i to nenamjerno i naravno da moramo raziti e, razlikovati turistu koji na neki način kroči uz obalu i drugi koji trče i koji utječu na sam e, floru i fauni. Što se tiče kočarenja, isto tako imamo primjere iz Belgije koji ima svakako utjecaja jer o tome imamo i neka znanstvena saznanja. A isto tako i podvodni ribolov, e, upravo kako se bentička flora utječe i sa podvodnim ribolom. U konačnici možemo kazati da je e, upravo rekreativno ribarstvo može imati utjecaj na okoliše. Većina tih utjecaja smatramo manjim e, što se tiče lokalne naravi i što se tiče isto tako mogućnosti upravljanjima u sljedećim koracima. Što se tiče unošenja patogena i stranih organizama smatramo najvećim rizikom s obzirom na e, mogućnost e, i revizibilnosti ovog postupka, a što se tiče razine utjecaja i pratećih e, učinaka ne postoje nikakve studije koje bi obuhvatile. Naše preporuke, zapravo dvije koje možemo kazati da teško e, je e, razlikovati, ali svakako je treba potrebno više informacija da se svakako utjecaji antropogenskih naravi moraju analizirati i kod rekreacijskog ribarstva. Ja želim naglasiti i prije nego što razvijete vaše politike, te isto tako upravljanje rekreativnog e, ribolova naravno ima utjecaj na lokalnu i regionalnu utjecaj, te isto tako rekreativni ribolovna praksa koja se s tim u vezi provodi. Hvala vam lijepa. Monsieur Hvala gospodine Strelov. Sada imate deset minuta da izložite zaključke, ako vam je to dovoljno. Je vam to zadovoljavajuće, gospodine Hajder? opojca ćemo nastaviti onda vezano za zaključke. Ja ću nastaviti zajedno sa Kirenom. Evo, Puno toga ste čuli, mi ćemo ubrzati, postoji svega nekoliko slajdova koje ćemo prezentirati i ovaj ukupan pothvat koji smo iz Euroka podnijeli nekoliko ključnih zaključaka s kojima možemo učiniti i izdati, biste čuli dosta toga o rekreativnom ribarstvu ima izuzetno e, visok gospodarski i socijalni učinak 9 milijuna ljudi koji se bave ribarenjem i to iz rekreativnih pobuda postoji visok gospodarski učinak 10,5 milijardi eura godišnje koji zapravo stvara 100 tisuća radnih mjesta. Što se tiče stokova, e, imamo malih pa do ogromnih utjecaja, a Dakle, ovi drugi stokovi koji imaju velik utjecaj u 72% iznosa. I naravno neki drugi učinci koje možemo analizirati, a koje se tiču okolišne naravi. Teško ih je e, kvantificirati zbog nedostatka podataka. Što se tiče dakle ovog ribalova za osobne potrebe, izuzetno je teško procijeniti sam ribolov, mali obalni ribolov za osobne potrebe, nema ni praktične definicije koja bi se koristila. Znači, da skratim, ne postoji e, ribolov za osobne potrebe. Ili je gospodarski ribolov, ili je rekreacijski. Međutim, u ovom slučaju zaista je teško za nas procijeniti ekološke, ekonomske i biološke učinke. Sve skupa bi trebalo biti ili okupljeno u gospodarskom ribolov, ili ga smjestiti u rekreacijski ribolov. Evo, sad bih zamolio Kirana da nastavi. Ja bih e, sada još jednom naglasio ove preporuke koje smo već iznijeli i koje se tiču dakle, našeg projekta. Vrlo kratko bih rekao da možemo kazati da postoji veliki gospodarski učinak, što znači da rekreativno ribarstvo bi trebalo biti dio sektora zajedničke ribarstvene politike i zajedno sa poljoprivrednim isto tako i gospodarskim ribolovom, te svakako bi ga trebalo obuhvatiti u tom segmentu. Mišljenja smo da smo upravo prikazali da to mogu biti izuzetno visoke razine ulova, stoga moramo biti sigurni da se sve ovo uključi i u procjene stokove kako bismo imali održivost kao takvu osiguranu. Također mislimo da je postojeći sustav kada je riječ o okviru za prikupljanje podataka vezano o specifične vrste još uvijek nije e, dovoljno osjetljiv prema ovom pitanju jer upravo prikupljanje podataka o svim vrstama, a ne ograničiti se samo na određene vrste, svako je potreban i stoga je potrebno provesti proučavanje većeg e, broja riba. Potrebni su podaci, a možda bi bilo prekasno odgađati to i svakako u ovom pogledu da se skupe i prikove podaci o velikoj količini e, riba, te isto tako mi smo naglasili u našem izlaganju da postoji turisti e, ribiči, te isto tako ovaj socijalni gospodarski učinak koji smo naglasili, koji donosi prihod u područja koje su na neki način izdvojena i udaljena to je značajan dohodovni e, doprinos za ove stanovnike. Mi moramo na neki način obuhvatiti taj segment. Nije obuhvaćen ovaj ulov, međutim neke studije pokazuju upravo benefit u pogledu gospodarske i socijalne karakteristike ovog ribolova. Ono što isto tako moramo imati na umu je svakako da vidimo ovu ljudsku dimenziju. Često govorimo o biološkim utjecajima, ali ne i o ekonomskim i socijalnim aspektima ljudi koji žive na tom području, svega kad je riječ o e, područjima koje obuhvaća i ICES. Moramo daleko šire e, svakako kvantificirati i e, proučiti neke daljnje korake kojima bismo mogli obuhvatiti ove utjecaje. Što se tiče rekreacijskog ribolova, kada uzmemo u obzir isto tako i radionicu koju smo jučer održali, vidjeli smo da postoji i socijalno blagostanje koje se može ostvariti kroz e, rekreacijski ribolov. To može biti bilo kroz relaksaciju, bilo kroz e, obuku, bilo kroz poboljšanje okolišnih uvjeta, te isto tako e, povratna informacija koja se daje u zajednici o samom rekreacijskom ribolovu utjecaji na neke vrste mogu biti izuzetno izraženi. E, imamo isto tako nedostatne podatke o e, dakle, puštenom i time pomoru riba koja bi bila puštena. Također postoje neki utjecaji koji se tiče genske naravi, a prije no što možemo uopće učiniti političke daljnje korake. Smatramo da mali obalni ribolov za osobne potrebne ne bi trebalo e, tretirati zasebno, već ga treba identificirati i uključiti u postojeće kategorije što znači da ili da ih prepišemo gospodarskom ribolovu ili rekreacijskom, što znači da moramo osigurati situaciju da će ribolov za osobne potrebe bude obuhvaćen u jednom od postojećih kategorija. Što se tiče mi smo dakle, bili mišljenja da ćete e, vi htjeti čuti nešto o sljedećim koracima. Svakako odbor za ribarstvo će sigurno analizirati e, rezultate ovih e, naših preporuka i mislimo da bi svakako trebalo zauzeti poziciju neke Nikolaje koja je bila izvjestiteljica vezano uz stanje u rekreacijskom ribarstvu u Europskoj uniji i želio bih isto tako naglasiti da je možete očekivati naš potporu kad je reč o izradi novih eh, dakle, dokumenata. Svakako ćemo vas eh, obavještavati o svim novim eh, saznanjima i sva pitanja koja biste imali i možemo općenito podupreti cijeli vaš postupak u budućnosti. Hvala lijepa. Najljepša hvala na ovim zanimljivim izlaganjima. Ja sad mijenjam našeg predsjednika koji mora otići na drugi sasnak. Hvala vam lijepa, mislim da je ovo jako živa rasprava koja je u tijeku. Možemo reći da na europskoj razini sada imamo, evo, razmišlja se o tome kako uključiti rekreacijski ribolov na moru, dakle trebamo vidjeti gdje i kako, dakle zato je bilo od velike koristi ovo što sam rekli. Ja ću reći par riječi pa ću onda dati riječi kolegama koji se javili. Dakle, doista sam sretna što je sada barem pokušavamo uključiti rekreacijski ribolov na određeni način e, u području Sjevernog mora. Naravno, kolege će više o tome reći. Također sam jako zadovoljna što mogu čuti da ovo daje doprinos e, socijalnog blagostavanja, da tako kažemo, za one koji se bave ovim sportskim rekreacijskim ribolovom u mojoj domovini Švedskoj. Znam da je to veliki biznis. I Mm, I to je isto tako i mjesto gdje se mogu stvarati nova radna mjesta. Dakle, hvala vam, bilo je velike koristi saslušati vas. Što se kolega tiče, evo, kolega Serao Santos, izvolite, imate riječ. Hvala. Dopustite najprije da vam čestitam na ovom izvrsnom izvješću i holističkom pristupu koji ste imali te za upozorenja koja ste uključili u zaključke. Doista se nadam da će ovo izvješće imati utjecaja na izvješće na vlastnu inicijativu. Bio sam doista zapanjen situacijom glede malog obalnog ribolova, jer po samo njegovoj prirodi čini se da je u potpunosti komercijalne prirode, ali nije kategoriziran kao takav. I kao što kažete, ne postoje brojni podaci, niti informacije o njegovu utjecaju. No, ako vidimo o kojem broju, broju plovila se tu radi, što ono što ste vi ilustrirali, i o broju iskrcane ribe, ako vidimo koji je utjecaj na gospodarsko ribarstvo, evo u Grčkoj 12.000, u Portugalu 7.000, plovila, a na kraju svega nemamo ni pravu definiciju toga što predstavlja taj semi-subsistence fisheries, dakle mali obalni ribolov. Dakle, mislim da moramo reći da su rekreacijski ribolov i mali obalni ribolov tu i da će ostati, da će njihov utjecaj na općenito ribarstvo biti sve veći s vremenom. Oni imaju i socioekonomski utjecaj koji su doista značajni Dakle, možemo reći da oni daju svoj doprinos gospodarstvu, da se tu stvaraju radna mjesta i da je to, to je istina i oni su tu, ostaće tu, trebaju ostati tu, ali imat će, će utjecaj koji je sličan e, gospodarskom ribolovu. I moram reći da to moramo uključiti u naše morske resurse. Također sam gledao i neku opremu koja se koristi u rekreacijskom ribolovu. Tu su dakle mreže, vrše, koje nisu doista toliko prijateljski, toliko pozitivne za zaštitu okoliša. Barem smo tako mogli vidjeti u ovom dokumentu. Zatim, vi ste govorili o nekim stvarima koje su doista zanimljive kada se govori o ulovu, na obalnom ulovu kada gledamo stokove kojima se radi, tu moramo naravno gledati e, ulov, imamo podatke, statističke podatke, ali moramo imati prave podatke koji će ilustrirati e, to sve. I doista se pitam imate radnu skupinu o rekreacijskom ribolovu koja analizira mali ribolov Mislim da brojni rekreacijski ribari prodaju svoje proizvode, ali doista se pitam da li u ovim znanstvenim preporukama koje ste iznijeli kada se govori o kvotama, da li su vaši podaci uzeti u obzir e, za preporuke koje se iznose komisiji, jer vi ste ovdje napravili rekonstrukciju temeljenu na malom obalnom e, i rekreacijskom ribolovu i tu već vidimo i znamo da, se, da je ulov veći od onoga što znanost preporuča. Dakle, da li te znanstvene preporuke uzmaju u obzir, e, dakle, kada su iznosili te preporuke, da li su uzeli u obzir vaše brojke, jer utjecaj je sve veći i veći, već je velik i moramo ga uzeti u obzir. Kada se govori o upravljanju stokovima i ne znam da li se sve države drže tih pravila o rekreacijskom ribolovu. Mislim da većina to ne rade i mislim da je od ključnog značaja da se drže toga. Tako da imamo ukupni pregled situacije. Doista vam još jednom želim eh, čestitati na ovome i na holističkom pristupu ovome svemu. I moramo to sve uzeti u obzir eh, preporuke komisije. Hvala gospođa Rodust. Hvala lijepa, uistinu hvala i, i izvestiteljima. Ovo je samo jedna studija koja zaista je sadržajna. Hvala vam lijepo. U budućnosti, u našem radu će nam biti od velike pomoći. Jedan konflikt, međutim, koji se u ovoj studiji ne može pronaći, a to je možda i specifično se to tiče Njemačke a s jedne strane imamo rekreativno ribarstvo koje se smatra turističkom djelatnošću i koje nije e, pri ministarstvu, već u ministarstvu gospodarstva u Njemačkoj. Iako imamo poteškoće, onda bi zapravo trebao biti ministarstvo gospodarstva zaduženo za sve segmente. Ja osobno i velik broj rekreacijskih ribića, dakle riba koja se koristi, koja je u odboru za ribarstvo i, i tamo mu je mjesto što ga mi kao odbor moramo tu braniti interese. I tu imamo sad jedan konfliktni potencijal, znači ne možemo razlikovati koje se tiče nadležnosti. Prošle godine smo stvar vidjeli kod zapadnog bakalara i vidjeli smo da upravo mi kao odbor za ribarstvo smo morali kazati da e, pre, podupiremo prijedlog ICES-a da se smanji e, izlov zapadnog bakalara, ali smo htjeli uravnoteženost e, ne samo financijske naravi, već isto tako i za ribiće, odnosno one koji se, su kapitani na svojim plovilima. Odbor za ribarstvo, kaže se, nije zadužen za to, mi ministar gospodarstva je rekao što ja imam s time, ni ja nisam zadužen, a ako želite ograničiti izlov, onda je to vaš problem. Dakle, moramo to prvo razjasniti, jer jednu stvar želim ovdje jasno naglasiti. Većina rekreacijskih ribića je vrlo ekološki osviještena, dakle i u Njemačkoj je to tako, naša udruga e, rekreacijskih ribića e, se brine upravo o tome da se riba ponovno vraća u more kako bi se stokovi održali. Naš konflikt, e, i kad pogledam Sjeverno more, to su upravo e, dakle brodovi koji imaju ribiće na brodu. Oni su dobili svoje premije za uništenje brodova i e, svoje su zapravo brodovi izvukli iz ribarske politike. Međutim, kada sad imamo probleme sa stokovima, oni žele da ih se tretira kao ribare. Dakle, to je problem koji zaista treba razjasniti i e, svim odgovornim ministarstvima. Mogu apelirati na njih da se zaista istrta jedna javna smjer kretanja, da znamo u budućnosti kako ćemo prema tome e, na neki način e, ponašati. Ako bismo ukinuli dakle ove brodove e, koji idu sa ribićima kao rekreativnim ribićima na more, ali što je bilo kad su primili premiju i ne znam kako da sad to tretiramo. Vama sam zahvalna što eto možemo rekreacijske ribare uvrstiti u naše zakonodavstvo. Ja sam kod plana za upravljanje Sjevernim morem unijela to kao prijedlog parlament je podupro taj plan i sada ćemo u trialogu vidjeti u kojoj mjeri možemo se na neki način dogovoriti. Što se tiče plana za Baltik, gledam tu i prema kolege Valezi, zaista nismo mogli vidjeti same utjecaje, nismo znali tada i nismo imali brojke koje sada imamo i vidjeli bismo, vjerojatno bismo različito se ponašali prema u planu za Baltik. Još jedna točka koju uvijek iznova naglašavam i sad se obraćam državu državama članicama, znam da e, odgovorne osobe nas slušaju, ne može biti situacija takva da nemamo dovoljno podataka, pa mi stalno tražimo već godinama, investirali smo i novac u e, Fondu za ribarstvo kako bi znanstvenici dobili još dodatne kadrovska pojačanja, odnosno dobili naloge da prikupe te podatke. I uvijek iznova, kad god je riječ o bilo kojem problemu, uvijek je isti zaključak nemamo dovoljno podataka. Mislim da je to skandalozno i svi koji slušaju iz država članice molim da konačno počnu djelovati jer ovako ne možemo raditi dalje. Hvala. Ehm. Dobro. Mm, gospodin Kun. Thank you very much, Kolegin lijepa, kolegica Rodos je zapravo izuzetno dobro nacrtala ovu situaciju pred kojom smo u Njemačkoj, međutim želim zahvaliti znanstvenicima koji su vrlo neutralno i objektivno procijenili ovu cijelu situaciju. I naravno i vama nedostaje velike količine podataka. Ko, čuo sam pojem ekstrapolacija, dakle da se na temelju jednog malog eh, baze podataka uz dakle isto tako sondažu kod stanovništva gdje eh, se može vidjeti tko je to reakcija rekreacijski ribič. To nije dovoljno i zbog toga apeliram i prema državama članicima, mislim da tu Njemačka može biti mali uzor nego li recimo neke druge države na Baltičkom moru, ali trebamo podatke i za sredozemlje, dakle prikupljanje podataka je obvezujuće i mora se provoditi. I možda biste mogli istaknuti pokoju državu članicu gdje nedostaju ti podaci i to me interesiralo jer inače ćemo raspravljati o nekoj situaciji da eto naprosto ne donose podatke pa to nije dovoljno znači situacija predatora je bila jedna od tih situacija koja kao nije imala nikakve uloge što se tiče rekreacijskog ribarstva samih ribića koje je turističke narave ili altruistički usmjereno pa to nije zasnovano na gospodarskom e, doprinosu, što znači to mora biti jasno definirano i svatko tko krši ovo kao osnovno načelo, taj na neki način je prema zakonu odgovoran i, i naravno da imamo i penalizaciju svega toga. U Nekim državama mali obalni ribolov, Ricardo Zer Santos je kratko naglasio da je to još uvijek na neki način uobičajeno. Međutim, kod nas je to sporedna djelatnost koja ima svoju kvotu, koja se i nadzire a isto tako i tehnička mjere se moraju obuhvatiti. Drugačije to uopće ne možemo ni činiti zbog toga to je jedno široko područje što se tiče dakle poticaja za uništenje brodova potpuno jasno je zavedeno definicije da ta brod u budućnosti nikada više ne smije se baviti ribolovom i niti ga preinačiti u tom smjeru. To su činjenice, jer inače bi se ovaj poticaj morao vratiti. To potpuno jasno piše u dokumentima. Ne znam da li se neki toga pridržavaju. Jako važno bi bilo i pitanje da li i gospodarski ribolov može biti dio turističkog sektora, što znači, eto, ja ću isto tako voditi ljude sa svojim brodom da, eto, pecaju. Međutim, u situaciji u kojem se nalaze mali gospodarski pogon u ribolovnom segmentu, to bi mogao biti jedan dodatni prihod. Hvala lijepo na ovom izuzetnom doprinosu i vašoj znanstvenoj studiji. Hvala, gospodin Coburn. Mikrofon nije uključen. Ispričam se. Evo, izvješće započinje s dvije nelogičnosti. Kaže da nešto bi moglo biti tako, a onda se nastavlja i govori da je to tako, što se kaže. Dakle, rekreacijski i osobni ribolov su u pitanju. Dakle, mi znamo koji su odgovori, Situacija je katastrofalna jer ljudi bi mogli platiti globe ili završiti u zatvor. Zašto? Zato što love ribu. Dakle, bezazleni hobi može vas odvesti u zatvor. E, to je taj europski put. Dakle, imajte hobi i onda će to postati prijestup. Big Brother ponovno udara. Nevjerojatno. I doista, stvarno, kafkajanski. Kafka ide u ribolova. U svijetu Evropske unije dobijete više veću kaznu zatvora kada lovite ribu nego kad postičete i pomažete e, kazneno djelo. Dakle, evo, pazite se Britanci, imat ćete e, imat ćete europski uhidbeni nalog zato što ste sudjelovali u lovu na jegulju. Ovo je kafkajansko stvarno. Hvala vam. Hvala vama. Zahvaljujući Britancima u ovom odboru doista se možemo lijepo provesti nasmijati. Gospoda Tomašić, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Evo doista vrlo kratko. Pratila sam ovo izvješće i kroz cijelo ovo izvješće vuče se napomena da je najveći problem nedostatak odgovarajućih podataka i da je više od 50% tih podataka slobodna procjena. Dakle, to je ono na čemu doista moramo svi zajedno puno raditi. Isto tako ne smijemo zanemariti različite antropogene utjecaje na riblje štokove koji su u nekim područjima čak značajniji od utjecaja rekreacijskog ribolova. Hvala lijepa. Uh, Hvala. Gospođa Bilbao, izvolite. Hvala predsjednice. Evo najprije želim zahvaliti svim uh, izvjestiteljima na informacijama koje su nam pružili i želim se ispričati također jer nisam došla na vrijeme zbog prometa koji je bio doista problematičan. Naravno što se tiče rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji jasno je da on ima veliki utjecaj. Problem što ne raspolažemo podacima. Zatim mi u Aldeu smo se zalagali za potrebu da se uključi ovaj aspekt u izvješća. Evo, u izvješću Afronte imali smo podatke koji su o ovome govorili, no vidjeli smo da taj rekreacijski ribolov e, ne oduševljava baš sve e, i nisu svi e, sretni pomisli da se on uključi u izvješća fronte. Dakle, moramo u svakom slučaju vidjeti koji je utjecaj rekreacijskog ribolova i obraćam sada ljudima koji su radili na ovoj studiji. Prema vašem mišljenju, kako napraviti vezu dakle između gospodarskog, profesionalnog sektora i rekreacijskog s druge strane. Koja je veza između jednog i drugog? Zašto vam postavljamo pitanje? Naime, zadnjih godina, osobito nakon zadnje e, reforme zajedničke, odnosno ribarstvene politike, Vidjeli smo da ukoliko želimo da neki sektor bude održiv glede zaštite okoliša gospod, e, i socioekonomski gledano, e, treba uzeti u obzir brojne aspekte i vidjeli smo da ima sve veći broj problema. Naime, zašto? Kvote i vrste su sve niže i manje postojeće. Dakle, ako treba u to još uključiti i rekreacijski, sektor rekreacijskog ribolova, u, ako, u neku, ako ga treba uključiti u neku buduću reformu zajedničke ribarstvene politike, kako onda po vašem mišljenju treba uzeti u obzir odnose između gospodarskog ribolova, onog koji izaziva brige od uvijek, dakle koje bi bile veze između tog gospodarskog i rekreacijskog ribolova. Drugo, zagalagali smo se za to da gospodarski ribolov koji nema brojne kvote treba raspolagati svim mogućim pomoćima, Europski fond, ZRP i sve, sve moguće pomoći kako bi se diversificirali i kako bi ljudi u tom sektoru imali sektor koji će postati i održiv i od strateškog značaja za Europsku uniju. Dakle, jeste li sagledali sve te aspekte u izradi svoje studije ili niste? Zatim tu su i razni utjecaji. Vidjeli smo pozitivne utjecaje, negativne posljedice također. No, jeste li sagledali i negativni utjecaj rekreacijskog ribolova? Na primjer, utjecaj na cijenu ribe na određenim područjima, određenim zonama. O tome niste govorili, ne raspolažemo brojčano izraženim podacima, ne znamo koliko se lovi, ali znamo da ima lov, prodaje se riba u restorane i po restoranima i drugdje i znamo da, je, da to ima ogroman utjecaj za profesionalce koji moraju živjeti od te aktivnosti. Dakle, jako je teško doći do konkretnih podataka teško je doći do podataka o utjecaju koje to može imati na cijenu, prodaju i preživljavanje zanatskog, eh, zanatske aktivnosti. Eto, htio sam vam barem to reći i postaviti vam pitanja, da vidim znate li išta o tome, imate li neke podatke, da li namjeravate raditi na tome, jer htjeli smo učiniti održivim gospodarski ribolov, postarali smo se da se nametnu kvote kako bi ljudi mogli živjeti od toga i tako dalje, ali što dalje s njim? Gospodin Gize. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Pađavo sam slušao i moram kazati da je ovo izlaganje bilo izuzetno sveobuhvatno. Dobili smo puno informacija, ali još uvijek imamo nesigurnost kada nam znanstvenici kaže da podaci temeljeni na tome da su neujednačeni i da trebamo daleko više podataka kako bismo dobili jedinstvenu sliku. Gospodin Štrelo je kazao da nam treba više informacija prije nego što možemo poduzeti političke mjeri. Pa u ovom trenutku upravo razgovaramo u obuhvaćanju rekreacijskog eh, ribolova u plan za Sjeverno more i svakako eh, tako jedan nesigurni set podataka u Europi vrlo teško je donijeti pravilne odluke. Imamo različite definicije rekreacijskog ribolova u Njemačkoj, a to je dakle za osobne potrebe ili djelomice gospodarski dio, želim se suglasiti sa Venerom Kunom, kad kaže da e, li je u posrijedi i ostvarivanje dobiti kad bi bila riječ o gospodarskom ribolovu. To razgraničenje sada smo vidjeli i rasprava o tome da li ih uključiti u jednu od skupina u višegodišnjim financijskim okvirima se to pokušava poduzeti ako vidimo da imamo usporedbu i pitanje rekreacijskog ribolova, da li se mora unijeti i u temeljne odredbe i da li je smisleno da u višegodišnje financijske okvire to stavimo ili da jednom imamo definiciju i da ne moramo se višekratno ponavljati. To bi bilo isto tako pitanje upućeno prema e, inicijativnom izvješću. A možda ćemo imati različite definicije temeljem različitih podataka. Stoga, moja poruka Jednostavna definicija koja bi svim u dionicima omogućila da vidi što ih čeka u budućnosti. I gospodinu Hajderu u pitanju kako je da ovo pravno pitanje. Znači, da li jedna definicija ili više stavki u višegodišnjim financijskim planovima? So, Hvala, ovo je bio zadnji govornik među zastupnicima. Sad se vraćamo, ovako ćemo ponovo prema stručnjacima. Imate brojna pitanja, možda da malo sažmete svoje odgovore, da uključite sva ova pitanja koja su obrađena. Dakle, da li će stokovi biti iscrpljeni prije što dođemo do pravih podataka? Evo, to je ono što ja kao zelena mogu, <laughs> čega se najviše bojim. Evo, izvolite, imate riječ. Evo, ja ću pokušati nekako objediniti pitanja jer e, da, najveći problem su podaci, to smo naglasili, ali e, postoje neka područja u kojima raspolažemo sa e, dobrim podacima, a teže je doći do podataka kada govorimo o e, brancinu, E, no ipak uspijevamo upravljati rekreacijskim i gospodarskim e, ribolovom i također imamo nekih problema sa e, lososom i pastrmkom. Dakle, u nekim područjima imamo dobre podatke, u nekima nemamo. Trebamo na sveobuhvatan način sagledati ovo pitanje prikupljanja podataka. Nešto što eh, želim ovdje napomenuti je ta zamisao da je rekreacijski ribolov ograničen samo na manji ulov. E, neki ih čak nazivaju nezakonitim rekreacijskim e, ribarima, e, neki ih nazivaju gospodarskim ribarima. Mislim da jednostavno moramo izbjeći tu zamku stavljanja u jednu ili drugu kategoriju. To je nešto što predstavlja problem. Mi moramo u svakom slučaju ih nazivati ne gospodarskim e, ribarima i e, ne rekreacijskim, već ako ne spadaju niti u jednu ni drugu kategoriju, oni jesu nezakoniti ribari. E, ono što u budućnosti trebamo uraditi je vidjeti kakva je situacija u SAD, u Australiji, u Novom Zelandu, gdje već više godina upravljaju rekreacijskim e, ribolovom uz gospodarski ribolov. Dakle, trebali bi se osvrnuti malo na ta područja, e, ugledati se na njih i vidjeti možemo li izvući neke pouke. Možda nećemo preuzeti niti jedan od njihovih primjera, ali barem možemo vidjeti što funkcionira, a što ne u drugim područjima. To je nešto što je važno. Što se tiče samog upravljanja, ono mora biti e, pravedno i e, jednako. Mi moramo pokušati tu uvrstiti obje strane ljudi i e, dionike i iz jednog i drugog segmenta. Mislim da je to moguće. Još jednom možemo vidjeti primjer Australije, SAD-a i vidjeti na koji način oni tamo utvrđuju e, kvote za e, unajmljene brodove, na koji način oni sami upravljaju tim kvotama E, mislim da postoje načini na koji se to može učiniti, ali to moramo učiniti imajući na umu e, biološku održivost i stvaranje vrijednosti. Moramo vidjeti gdje se stvara ta vrijednost, o tome smo malo čas i govorili u jednom od izlaganja i vrlo često je to u najsiromašnijim dijelovima zajednice. ne mogu reći da e, smo ovdje htjeli prikazati točne razlike između različitih sektora. Mi želimo samo reći da mora postojati dobro, pravedno upravljanje oba sektora u kojima ćete obuhvatiti sve korisnike, dakle i komercijalnog i gospodarskog e, i, i rekreacijskog i gospodarskog ribolova. A što se tiče jedinstvene definicije, mi imamo jedinstvenu definiciju koju koristimo na razini naše organizacije koja eh, možda u zakonodavstvu se kaže da se govori e, da je rekreacijski ribolov, ne gospodarski ribolov, a u našoj definiciji kažemo da je to ribolov e, uglavnom e, za razonodu ili se radi o sportskom ribolovu, ali u Norveškoj, na primjer, možete prodavati određenu količinu vašeg ulova i još uvijek se smatrate, ste smatrani rekreacijskim ribarom, ali morate također i prijavljivati neke statistike statističke podatke koji su kasnije uvršteni u e, sustav gospodarskog ribolova. Ali u svakom slučaju teško je iznaći jedinstvenu definiciju. Moramo o tome još e, razmisliti. Mi jesmo o tome dosta razmišljali u našoj radnoj skupini i pokušali smo to na neki način pojasniti u ovom našem izvješću. Samo dva komentara. Postavljena su neka jednostavna pitanja o tome što dalje. I e, nadovezujem se na ovo što je Kiran rekao malo čas. Prvi korak je priznati taj sektor. Dakle, mora se podići svijest da postoji velik broj korisnika u tom sektoru, to je prvo, a drugo je već naglašeno u načelima e, ZPR-a, a to je da se na učinkovit način koriste E, morski resursi dakle na učinkovit način. To je nešto što moramo naglasiti. Postoji velika skupina korisnika i morate uzeti u obzir da se resursi moraju koristiti na učinkovit način i to je nešto što e, treba imati na umu kada se izrađuje politika EU-a. Što se tiče e, prvog pitanja i broja plovila za gospodarski ribolov, E, to je ona prva tabela, to su brojke iz 2017. godine, a kada govorimo o e, malom ribolovu, e, to je nešto što se nalazi u floti ispod 6 metara dakle za brodove ispod 6 metara. Vidjeli smo da velik broj takvih e, brodova postoji i u gospodarskom ribolovu, ali jedina razlika je to što oni moraju ispoštovati neke druge obveze koje ne moraju ispoštovati rekreacijski ribari. E, što se tiče prikupljanja podataka, znamo da u nekim zemljama se to ne obavlja na ispravan način, ali budimo ipak pozitivni. Države članice čine što mogu i e, čine mnogo toga kako bi se poboljšale prikupljanje podataka, ali moramo biti realni. Postoje neke poteškoće sa određenim e, vrstama ribarstva. E, uzmimo za primjer e, komercijalnu flotu u Grčkoj gdje imamo velik broj plovila treba imati podatke o iskrcaju e, ribe, o svim iskrcajima i to je jako teško učiniti e, i ovdje sam spomenula Grčku, ali to je tako i u drugim zemljama. Naravno da možemo učiniti još više po tom pitanju, ali znamo da je to teško pitanje i e, ne smijemo složenost toga zanemariti. Naravno da se slažem s vama i da je važno i definirati taj e, mali ribolov. To je jako teško jer je jako teško razlikovati taj mali ribolov od rekreacijskog i gospodarskog ribolova. Evo, ako mi dozvolite samo jedan kratak komentar o tim sukovima između rekreacijskog i gospodarskog ribolova govorimo o sukobu, ali zapravo tu dolazi i do interakcija. Sukob naravno postoji. Zapravo imamo dakle jedinstvene e, e, resurse koji se moraju podijeliti na više segmenata. Ovdje dakle govorim o ribi koja se mora podijeliti na različita vrste ribarenja, ali isto tako i e, ribarska područja. Postoji interakcija između rekreacijskog i gospodarskog ribolova. To je nešto što želim naglasiti. To je sigurno prisutno e, na tržištu, bez obzira na to možemo li prodavati ili ne ulov iz rekreacijskog ribolova. Rekreacijski ribolov nije ovisan nužno o cijenama na tržištu. Proizvodi rekreacijskog e, ribolova se preklapaju sa proizvodima gospodarskog ribolova. Naročito kada govorimo o obalnom ribolovu i što je proizvod sličniji, to je utjecaj na gospodarski ribolov i cijene proizvoda gospodarskog ribolova veći. Hvala. Yes. Mr. Haider, you, uh, have you concluded? Gospodine Hajden, ne znam jeste li završili vi vaše izlaganje i govora. Da, jeste. U tom slučaju možda gospođa Rodus želi još nešto reći? Još bih e, željela čuti odgovor na pitanje koje postavio gospodin Gizek. da li je moguće da se uključe u planove upravljanja rekreacijski ribolov. Vi znate moje mišljenje, ali evo molim bih, molio bih odgovor na ovo postavljeno pitanje. So um, I, I feel that we should... Mislim da trebamo gledati ovo sve na sveobuhvatan način upravljanja koje uključuje i rekreacijski i gospodarski ribolov. E, tako da je dakle, odgovor na ovo vaše pitanje da. Pa dobro, meni se to čini prilično jasno. Želite vi nešto dodati? Da, ako mi dozvolite. Naravno, e, ja se zalažem za obje strane jer sam ja također i ponekad rekreacijski ribar. Odgovor je da, ali uvijek postoji prijetnja u rekreacijskom ribolovu, ako to uključite da će to time uvesti i mjere za upravljanje i to je taj strah koji postoji, zato to ljudi e, ne naglašavaju toliko jer se plaše tih mjera za upravljanje koje će im biti nametnute ja vidim da taj strah postoji, zato sam i rekao da su vam najprije potrebna saznanja na kojima možete utemeljiti mjere upravljanja. Ne možete nametati mjere upravljanja prije nego što izanalizirate situaciju, a s druge strane pozitivno je to što ako uključimo rekreacijski ribolov u planove upravljanja, onda ako dođe do problema, ako dođe do brzog smanjenja stoka i potrebno je brzo reagirati, onda e, možete vrlo brzo e, nametnuti e, mjere za upravljanje rekreacijskim ribarima. Ako to ne postoji, onda je potrebno čak više godina kako biste uspjeli nametnuti te mjere rekreacijskim ribarima, a za to vrijeme se stokovi jednostavno nestaju. Dakle, e, kad god postoji neki problem, treba se sagledati sektor u cjelini. Hvala. Gospodin Kun, samo kratko, molim vas. Hvala lijepa, ali ono što je Hariš Trelo upravo sada spominjao, Države članice mogu otporu za ribarstvo, dakle kada neki stokovi budu ugroženi i ako na neki način se ti stokovi tiču i rekreacijskog ribolova. E, mi smo to vidjeli isto tako kod zapadnog bakalara. Međutim, Paralelno s time, da li to treba ući u plan upravljanja, da je on sam za sebe zadužen za rješavanje svih tih pitanja i da komisija time dobije moć kako bi onda obuhvatila ovo sve. To je veliko pitanje, da li je to pokriveno temeljem odredbom. Još nešto, a to je definicija prema ICES-u, kad je riječ o rekreacijskom ribolovu ili turističkom ribolovu, svejedno. Da li sam dobro razumio da u toj definiciji je zapisano e, ribolov samo za osobnu upotrebu, dakle sa e, dakle sa mrežom, sa štapom, dakle sve ostalo je isključeno. Da li sam to dobro interpretirao? Sav gospodarski učinak. It's predominant niste u potpunosti u pravu zapravo jer tu postoje e, i i drugi elementi koji se uzimaju u obzir. U redu, hvala. Imamo li još nekih komentara od zastupnika? Ulrike? Pa evo, imamo ove stručnjake ovdje moramo iskoristiti, dakle, što su ovdje, što imamo još nešto vremena. Dakle, radimo na planu upravljanja Sjevernim morem. I ako sam dobro pročitala vašu studiju, tada i u Sjevernom moru i na Baltiku imamo dobar set podataka, zbog čega bi zapravo onda to bilo problematično da se u planove upravljanja to unese, kao što to smatraju kolega Gizeke i gospodin Kun. Gospodin Štrelo je kazao, ako imamo problem i ako odmah reagiramo, to će biti dobro. Međutim, ne želimo uopće da se stvore te poteškoće, želimo da stokovi budu tako organizirani da uopće ne dođe u budućnosti do ikakvih e, problema, a to bi vrijedilo i zapravo imalo poticajan utjecaj i na rekreacijski ribolov. Da li tu griješimo u takvom promišljenju ili možete podupreti ovakav stav? No, I don't, I think that's a mistake. Ne vjerujem da ste pogriješili. Ono što je važno imati vremenske serije podataka za upravljanje određenim vrstama stokova. Ne možete tek tako odlučiti se za neko vremensko razdoblje, već morate imati te vremenske serije, vidjeti od čega ovise stokovi, određene vrste ribe, koja je količina iskrcaja, morate imati studije e, na kopnu, e, dnu mora i tako dalje kako biste mogli na učinkovit način upravljati tom vrstom stoka. A ako ne počnemo prikupljati sve te podatke sad, imat ćemo problema u budućnosti. E, znate da za Baltičku bakalar postoji vrlo snažan primjer iz Njemačke gdje kolege prikupljaju e, podatke o tome već deset godina, tako da imamo zaista jako dobre vremenske serije i pouzdane podatke. Mi, a to se može uključiti u planove upravljanja, ali je najbitnije e, prepoznati da je redovno prikupljanje podataka zaista nužno. Okay, thank you so much. Hvala velika svim stručnjacima koji su nam dali vrlo jasne odgovore na postavljena pitanja. Nadam se da su zastupnici zadovoljni, i da su zadovoljni općenito ovom razmenom mišljenja. A sada predlažem da zaključimo ovu raspravu jednim velikim aplauzom. So Hvala. A mislim da sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. To su e, priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora koja će nam biti dostavljena u pisanom obliku. Sljedeći sastanak je utorak 21. studenoga e, i utorak 28. studenoga. Hvala vam najljepša na e, prisustvovanju i ovim zaključujem sastanak.